Dobar dan kolege. Možemo započeti sa našim sastankom. Na početku želim reći da smo dodali jedno ažuriranje dnevnom redu o trialogu o zaštiti potrošača i o direktivi o zaštiti potrošača i o direktivi o geoblokiranju. Dakle, molim vas da osvojimo dnevni red sa ove dvije dodatne točke. Možemo krenuti dalje. Podsjećam sve da se ovaj sastanak prenosi putem interneta i pozdravljam sve koje nas prate. Imamo također aplikaciju e-meeting koja je dostupna svim zastupnicima, članovima INKOA. Dakle, usvajanje zapisnika sa sastanka 24. i 25. travnja. Zapisnik je odobren. Prelazimo sada na, na najnovije informacije o trijalozima i događanjima. Imamo izvješće o halobe i to je prijedlog uredbe o suradnji između nacionalnih tijela nadležnih za zaštitu potrošača. Olga, imate riječ. Hvala na riječi. Dame i gospodo, samo nekoliko riječi o trijalogu. Imali smo drugi trijalog i niz tehničkih e, sastanaka. I mislim da smo ostvarili značajan napredak u nizu područja parlament je odredio svoje stajalište, a sada očekujemo najnovije informacije od zemalja članica. Dakle, pregovori se nastavljaju i mi razmatramo sada razne mogućnosti i alternative. Postoje određena područja koja su očit prioritet za Europski parlament, a to je strog nadzor. A Europski parlament također podržava jačanje uloge organizacija potrošača i poštenih trgovaca. Komisija mora čvrsto djelovati u slučaju ozbiljnog kršenja zakona. Sve tri institucije su se obvezale poboljšati postojeće zakonodavstvo i provedbu istoga. I ako se svi nastave zalagati i surađivati kao do sada, sigurna sam da će se to pretvoriti u dobro sredstvo za bolju provedbu propisa na unutarnjem tržištu. I spremni smo ukratko za sljedeći Hvala. Sjajno, Olga, ima li kakvih e, komentara o ovom napredovanju trijaloga? Ako nema, onda prelazimo na druge informacije o trijalozima, a to je uloga e, uredba o geoblokiranju i drugim oblicima diskriminacije na temelju poslovnog nastana. I dajem riječ e, Ruži, izvjestiteljici. Da, ovo je bio e, prvi sastanak koji se održao u vrlo konstruktivnoj atmosferi i ne vidim ovdje izvjestitelje u sjeni, ali oni su bili također prisutni na tom sastanku. I e, ja sam uspjela prenijeti želje Europskog parlamenta. Nismo morali se međusobno dogovarati na samom trijalogu. Ima tu niz poteškoća, imat ćemo više rasprava s vijećem, a otvoreni problemi koji predstavljaju veliki izazov za nas i u kojem slučaju se moramo držati čvrsto zacrtane linije su sljedeći, a ima ih četiri prvi i su važeći propisi kao što smo očekivali, odnosno kada poduzeća ne obavljaju djelatnosti u drugim zemljama članicama. Dakle, to treba vrlo pomno razjasniti što znači usmjeravati ili ne usmjeravati svoju poslovnu djelatnost u druge zemlje članice. Mislim da sam tu pripremila dosta točan prijedlog o kojem ćemo razgovarati i tu je vječu problematično, ali nakon prvog kratkog sastanka mislim da ćemo izgladiti sve probleme. Drugo je restrikcija pasivne prodaje, odnosno kada dobavljač ograničava prodavatelja i ne dopušta prekograničnu prodaju. A mi smo upravo uklonili ili ćemo ukloniti uskoro geoblokiranje. Dakle, to je također problematično za vijeće. Zatim uključivanje ne audiovizualnog sadržaja tu se čini da su druge institucije otvorene našem prijedlogu. A još jedan postojeći izazov je klauzula o reviziji, jer mi predlažemo takvu reviziju koja bi trebala uključiti također i audiovizualni sadržaj, a to je nešto što predstavlja veliki problem za vijeće dakle uključenje audiovizualnog sadržaja u klauzulu reviziji i kada bi se to trebalo odigrati. No, budući da je sastanak bio kratak, ali vrlo konstruktivan, mislim da ćemo iznaći moguća rješenja koja će biti u skladu s onime što smo izglasali ovdje na odboru. Hvala. Roza, ima li kakvih e, komentara o ovom trijalogu o geoblokiranju? Nema. Dakle, možemo krenuti dalje na izvješće o e, mišljenju o postupku usvajanja proračuna za 2018. godinu. To je mišljenje o mandatu za e, trijalog u srpnju. Izvjestitelj je gospodin Anton, dakle izvješće o amandmanima i o kompromisnim amandmanima. Da i vide imaš riječ. Hvala. Mislim da svi E, prepoznajemo važnost izdvajanja iz proračuna za jedinstveno tržište, to je ključni cilj i to je jedno područje rashoda koje donosi dodanu vrijednost, dakle to donosi opipljive koristi i poreznim obveznicima. Dakle, tu smo jedinstveni i s obzirom na e, ograničenja u vezi sa mišljenjem ne mogu ulaziti u detalje o svim prioritetima, no hvala kolegama na svim prijedlozima amandmana koje smo nastojali usvojiti u četiri nacrta kompromisa koja smo proslijedili prošloga tjedna i želim zahvaliti pučanima na njihovim dodatnim prijedlozima u vezi sa kompromisom 3 iz njihovog izvornog amandmana 8. Podržavam tu izmjenu i tu ima prostora za inovacije i za kretanje ka međunarodnim tržištima i to donosi koristi svima. Također želim zahvaliti ADU na izmjenama kompromisa 1 i 2 što smo zaprimili danas e, tijekom jutra i hvala im na e, spomenu e, industrije i zemalja članica. Evo, osvrnut ću se na neka ključna pitanja za odbor INKO koja su razradili zastupnici. Dakle, budući rast i konkurentnost ovise o digitalnoj revoluciji i to treba prioritet za um, budućnost i također kada je riječ uh, o, um, politici uh, tržišnog natjecanja, to treba biti prioritet uh, u proračunu i Također, carinski kodeks je još jedno ključno sredstvo koje treba imati raspoloživa sredstva i također um, razvoj međuoperabilnih IT sustava i također usklađivanje carinskih postupaka koji su ključni za suzbijanje prijevada. Standardna pravila su ključna za postizanje tržišnog natjecanja i konkurentnosti i zbog toga te organizacije iz tog područja trebaju odgovarajuću potporu. Mala i srednja poduzeća e, trebaju također e, imati potporu i to znači dakle, izdvajanja za e, kozme i slične programe. Dakle, evo, to su glavni prioriteti i mislim da smo tu dosta ujedinjeni. I na kraju htio bih spomenuti sljedeće. Mislim da trebamo prepoznati vrijednost e, pokazivanja fiskalne odgovornosti, a ipak imamo ograničena sredstva. Dakle, dok je ipak eh, rashod za unutarnje tržište prioritet, trebamo potražiti moguće uštede drugdje u proračunu. Znam da je to teško ostvariti unutar postojećeg okvira ovog proračuna, jer eh, ovim mišljenjima možemo samo predložiti nove prioritete za rashode za unutarnje tržište, ali kao odbor moramo priznati da je to važno, ali jasno je da postoje druga područja proračuna E, koja nemaju istu težinu kao rashodi za unutarnje tržište i to treba naglasiti u ovom mišljenju. No, općenito mislim da postoji veliki konsenzus između klubova zastupnika. Vidim da e, su kompromisni uglavnom naišli na odobravanje i nadam se da ćemo glasko doći do glasovanja 8. lipnja. Hvala, hvala Daniele. A sada otvaram raspravu za klubove zastupnika. Riječ ima e, gospodin Antonio Lopez iz za Pučane. Hvala. Govorit ću španjolski. E, gospođo predsjednice kolege, želim čestitati izvjestitelju na izvrsnom e, mišljenju i na kompromisnim amandmanima. Bilo bi mi drago da je obuhvaćen e, članak 8. u kompromisu 3 i to je učinjeno i to su zapravo naše glavne poruke odboru za proračun, odnosno zaštita unutarnjeg tržišta i potrošača i o tome valja voditi računa u financijskoj godini 2018. Dakle, glavne političke smjernice našeg odbora ovdje su uvažene i mislim da trebamo naglasiti da je jedinstveno tržište bilo jedno od glavnih ciljeva gospodarske suradnje i ključno je za naš gospodarski rast. Treba nam e, jedinstveno integrirano tržište. Također trebamo istaknuti važnost malih i srednjih poduzeća i mikro poduzeća u gospodarstvu Europske unije, a to znači da ih trebamo podržati kako bismo im pomogli u prijelazu u digitalno doba. Dakle, treba nam učinkovit instrument za digitalizaciju, internacionalizaciju i pristup e, tržištima trećih zemalja kako bi ta poduzeća bila što konkurentnija na međunarodnom planu. Stoga trebamo naglasiti da treba izdvajati za kozme i za mrežu poduzeća odgovarajuća sredstva i kolega izvjestitelj se s time slaže. I mreža europskih centara za potrošače treba dobiti odgovarajuća financijska sredstva kako bi mogla ispuniti svoju misiju podizanja svijesti obrazovanja građana u njihovoj ulozi potrošača. Hvala i sada Nikola Danti u ime socijalista i demokrata u ime Marije Grapini. Hvala, kolegica Grapini nije mogla prisustvovati, tako da ću pročitati njezin tekst. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju Danielu Daltonu i e, izvjestiteljima Sjenina na suradnji. Uloženo je 16 amandmana i izrađeno je četiri kompromisnih amandmana koji obuhvaćaju glavni dio amandmana našeg kluba. E, tu se naglašava potreba jačanja konkurentnosti unutar Europske unije i stoga treba imati odgovarajući proračun koji će podržati prijelaz ka ostvarenju jednog jedinstvenog digitalnog tržišta i e, dati mogućnost e, internacionalizacije i reindustrializacije MSP-ova na europskom tržištu. Stoga e, pozdravljamo vođenje jedne europske politike koja će osigurati zaštitu potrošača, ali i staviti naglasak na veću sigurnost i nadzor proizvoda na jedinstvenom digitalnom tržištu. Standardi su element kojeg se ne smijemo odreći kako bismo osigurali konkurentnost e, unutarnjeg tržišta i stoga će trebati u to uključiti sve dionike, naročito potrošače, u ovaj proces standardizacije na europskoj razini. Također, inicirala sam i na važnosti malih i srednjih poduzeća i na usvajanje poslovnih modela u skladu sa okružnom ekonomijom želim pozvati komisiju da razradi posebne proračunske programe koji će omogućiti internacionalizaciju, dakle izvoz e, ka trećim zemljama putem e, proučavanja tržišta, gospodarskih mitija ili sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima. Na kraju mislim da treba komisiju pozvati da poveća izdvajanja sredstava u okviru obzora 2020. godine i za strateški plan EFSI kako bi se poboljšalo funkcioniranje jedinstvenog tržišta i podržalo ona poduzeća ja e, daju prednost e, stvaranju e, radnih mjesta, istraživanju i inovacijama. Hvala Nikola. Mislim da nema nijednog drugog izvjestitelja u sjeni u ime socijalista i demokrata, dakle dajem riječ ostalim kolegama, imali kakvih komentara. Ako kolege nemaju komentara, onda posjećam na to da je Sigrid Morrison izvjestitelj u nadležnom odboru i da imamo 16 amandmana i četiri kompromisna amandmana o kojima se razgovara. Ne. Da, htjela sam e, dati riječ još jednom izvjestitelju ako on želi dati jedan kratak sažetak. Daniela, izvoli. Evo, samo ukratko. Slažem se s kolegama sa svim komentarima koje smo čuli naročito o malim i srednjim poduzećima i nadam se da će to biti prepoznato i u kompromisnim amandmanima. Dakle, mislim da smo dosta jedinstveni i hvala svima na uloženim naporima i nastavljamo dalje. Glasovanje u Imkoju je 8. lipnja, a 13. E, lipnja je rok za podnošenja mišljenja e, odboru za proračun. A sada Serijska strategija za Europu, razmatranje nacrta mišljenja za odbor ITRE, izvjestiteljica je Evelin Gebhardt. Evelin, imaš riječ. Hvala. Konačno i ja imam mišljenje koje nije politički kontroverzno, što mi je uvelike olakšalo posao i učinilo ga ugodnijim. To je razlika u odnosu na predmete kojima se inače bavim. Želim zahvaliti kolegama koji su uložili amandmane i time obogatili moje izvješće. Šest kompromisnih amandmana. Ne bih trebala možda reći kompromisnih amandmana nego više sažetaka jer istina je da nema nekih spornih točaka. Ja sam e, nasala jednostavno sažeti razne aspekte. Prvi kompromisni amandman ističe da Europska unija treba iskoristiti priliku koja se nudi kada je riječ e, o svemirskoj industriji i preuzeti vodstvo na globalnom planu i na taj način podržati rast i zapošljavanje. Drugi kompromisni amandman traži od komisije promicanje konkurentnosti i inovacija i istraživanja u ovom sektoru što će omogućiti gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta. U trećem kompromisu stoji da semirska tehnologija može ponuditi i koristi i za druge sektore, recimo upravljanje prirodnim resursima, klimatskim promjenama i tako dalje i zbog toga bi mogla biti od velike pomoći. U četvrtom kompromisnom amandmanu želimo staviti naglasak na međunarodno priznata načela. odgovornog ponašanja u ovom području. Dakle, umjesto da se dopuštaju informatički napadi i treba se nastojati boriti protiv istih. I u petom kompromisnom amandmanu predlažemo da se sustavi prikupljanja informacija na daljinu iskoriste kao e, sredstvo za zaštitu potrošača i u korist istih kako bi se zaštitili privatni podaci od eventualnih napada i kako bi se suprotstavili konkurenciji. U tom smislu potrebna su nam jedinstvena pravila kako bismo e, spriječili unutarnje prijetnje sigurnosti i podataka. I u šestom kompromisnom amandmanu tražimo od komisije da provede potrebne mjere kako bi programi Galileo i Kopernikus e, mogli se pripremiti za tržište. Evo, to je također naišlo na odobravanje svih kolega i hvala svima na suradnji. Hvala vam, Evelin. Krećemo sa klubovima zastupnika EPP. Antonio Lopez, izvolite. Thank you, Madam President. Busy day today. So, eh, querida ponente, primer lugar... Zahtio bih eh, zahvaliti izvjestiteljici. On je osnova, on je doista izvrsna osnova za naš rad, kako bi na kraju naš odbor e, dakle, podnio svoje mišljenje odboru ITRE. Mislim da bi se u tekstu mogao, mogla više naglasiti uloga potrošača i s tim u vezi ću e, podnijeti amandmane. Potom, e, dakle, resursi namijenjeni programima Obzor 2020 su odgovarali svrsi, odnosno njima se htjelo, promovirati unutarnje tržište, dakle dovesti do rasta i davanja dakle, boljih usluga našim e, potrošačima. Danas e, ovaj sektor stvara, se stvaranju 230 tisuća radnih mjesta u Europskoj uniji, stvara vrijednost od o 46 milijardi eura između 2014. i 2020. Evropska unija troši desetak milijardi za tehnologiju i inovacije. Ovo su odgovarajuće, odgovarajuće laganja u ove tehnologije i one će pomoći jačanju naše uloge na međunarodnoj sceni, a ujedno će značiti bolje usluge za naše potrošače. Riječ je o uslugama koje se tiču dakle ulaganja u dakle, predviđanje prirodnih katastrofa i slično. Čini mi se da je opravdano ulagati u takve stvari i da to već sada daje prve rezultate. Evropska strategija za svemir treba nas postaviti na svjetsku pozornicu, a među najvećim njenim ciljevima treba biti dakle jačanje naše uloge putem međunarodne suradnje. Ove usluge koje proizlaze iz ovog sektora već koristimo u svakodnevnom životu, dakle već od njih imamo koristi. Dakle, možemo primjerice nadzirati eventualno istjecanje nafte u more i tako dalje. To je od ključne važnosti i za interoperabilnost našeg djelovanja. Europska strategija za svemir, dakle ide na ruku unutarnjeg tržišta i građana i postiže izuzetan e, uspjeh. Što se tiče kompromisnih amandmana, u kompromisu 1 bih htio istaknuti da za mene svemir nije trošak, već dobra investicija i to dugoročna investicija. A gledajući kompromis broj 5, tu i dalje gajim neke, neke sumnje. U svakom slučaju, moj ured, ured će vam uputiti komentare do sutra, odnosno u skladu sa vremenskim rokovima. Hvala. U ime kluba ECR, Daniel Dalton. Hvala lijepa. Biću kratak. Ja zahvaljujem izvjestiteljici. Dovodi postoji znatna razina konsenzusa. Svi se slažemo o dobrobitima ove strategije i na koji način ona može pomoći inovaciju i konkurentnost i na koji način e, dakle se na koncu to može vratiti poreznim obveznicama, obveznicima. Također htio bih da se zato predvide sredstva u dakle, budućem preispitivanju višegodišnjeg financijskog okvira. Mi ćemo kao klub ovdje podnijeti amandman i smatramo da je ovdje potrebno zadržati dakle, fiskalnu neutralnost. Jer ako ćemo tražiti u nekim područjima veća ulaganja, onda moramo to smanjiti u nekim drugim područjima budimo jasni, svemir bi u smislu ulaga, ulaganja doista mogao biti crna rupa. Dakle, mogli biste u nedogled ulagati. Ima tu koristi, ali troškovi je moraju biti pod kontrolom i to je važno navesti. Također podnijeli smo amandman, dakle kojim se ohrabruje dakle javno ulaganje u ovaj sektor i slažemo se svi dakle koristi ulaganja u svemirska istraživanja i njih bi trebalo staviti na raspolaganje. Međutim, još dva komentara. Hvala izvjestiteljici na dobro obavljenom poslu. Tu naša su stajališta doista bliska i ova tema nije ni na koji način politički kontroverzno pitanje. Hvala. Izvolite u ime kluba ALDE. Prethodni govornik je to dobro rekao, možemo podržati navedeno u ovom izvješću, dakle, jačanje naše uloge kao globalnog igrača, dakle, pomaganje malim i srednjim poduzećima, jačanje, dakle, evropske suradnje, sve to jasno. Kada pogledam amandmane, valjalo bi naglasiti važnost stvaranja pozitivnog mišljenja sa fokusom na sljedeće elemente. Dakle, važnost ambiciozne evropske svemirske strategije koja će dovesti do rasta konkurentnosti stvaranja radnih mjesta, jačanja unutarnjeg tržišta. I drugo, trebalo bi doći do boljeg dijeljenja dakle, podataka putem nekakvih cloud platformi primjerice. Vidimo ovdje veliki potencijal za poduzetnike i mala i srednja poduzeća i to bi trebalo imati na umu. I u, dakle, u svjetlu trenutne e, dakle, revizije zakona o telekomunikacijama po meni bi imalo smisla poboljšati dakle formulaciju kada je riječ o e, povezanosti s satelitskim komunikacijama. Satelitska komunikacija je dakle dobra alternativa za komuniciranje u udaljenim područjima. Tu bismo trebali iskoristiti sav njezin potencijal. E, to bi bilo sve s moje strane. Hvala lijepo. Hvala ti Morten. E, tu još neki izvjestitelji sjene. E, Julija Reda. For the Greens. Take your time. Thank you, Madam Chair. Hvala lijepo. Prije svega hvala izvjestiteljici Gebhardt na kompromisnim amandmanima. Uzela u obzir e, naše sugestije i zato ih možemo podržati. Međutim, tu su dva dodatna amandmana koja smo podnijeli, kojima dodajemo dakle, stavke koje nisu pokriveni kompromisnim amandmanima. I tu tražimo potporu izvjestiteljice drugih e, klubova. Mislim da se njima dodaju važni elementi vezani u svemirsku strategiju, to je amandman 16, te amandman 23. Da kako bi se postigli ambiciozni ciljevi svemirske strategije, moramo hrabriti dakle, razvoj alternativnih tehnologija za lansiranje i tako dalje. te ono što je sa već e, danas radi, bilo bi dobro uključiti to u inicijativu o čistom svemiru. Htjeli bismo dakle nastaviti sa ovom dobrom praksom. I to upravo naglašavamo našim amandmanom broj 16. Što se tiče amandmana 23, tražimo od država članica da osiguraju dakle, korištenje dobrih enkripcijskih tehnologija, odnosno da poduzmu sve mjere kako bi osigurali komunikacije i otpornost e, struktura. Ovo je doista važno za porezne obveznike koji su financiraju ovu tehnologiju moramo se osigurati da se ovo ne, da se novac ne ulaže u, u dakle ranjivu infrastrukturu već da se evo koristi snažna enkripcijska tehnologija i da se prilikom razvoja tehnologije vodi računa otpornosti istih. Nadam se da se svi možemo složiti sa načelom predostrožnosti koje bi valjalo tražiti kada se traži veće ulaganje u ovo područje. Nadam se da će se kompromisni amandmani kao i dodatni amandmani da će se moći usvojiti i zahvaljujem izvjestiteljici na izvrsnom izvješću. Hvala ti Julija. Želi li se još netko javiti za riječ? Tada vas podsjećam da ćemo u odboru glasati 8. lipnja. U nadležnji odbor i treće glasati 25. 1. lipnja i e, sada dajem izvjestiteljici riječ da zaključi ovu raspravu. Hvala. Još jednom bih e, vam zahvalila i zamolila bih kolege da ukoliko imaju još neke prijedloge vezane uz e, amandman 2, dakle troškovi i ulaganja, da mi daju neke sugestije ukoliko žele izmijeniti formulaciju. Može bi bilo dobro da mi to pošalju u pismenom obliku. O, kolega iz EPP-a, zaboravih mu ime, kaže zastupnica, mogli biste mi to poslati mailom. Stavite mi to crno na bijelo i pošaljite kako bih vidjela što mogu učiniti, mogu li ih uvrstiti u svoj tekst. Da, da, s vama govorim. A fino, razumijete njemački, kaže zastupnica. Dakle, molim vas da mi pošaljete svoje ideje o kompromisima 2 i 5, tako da ih e, imam i da pokušamo pronaći rješenje ulaganja. Pa da, uvijek e, se zalažem za razgovor o toj temi, naročito o ulaganjima u ovaj sektor. Imate tu neke sumnje vezane uz kompromisni amandman 5 i evo molila bih vas još jednom da mi to pošaljete na pismeno. Dakle, zaštita potrošača, ulaganja u istraživanje, e, šifriranje, to su sve važne teme. Ja ću vam e, e, dakle, staviti na raspolaganje glasački popis, tako da se možete pripremiti kako biste vidjeli na koji način smo obuhvatili dakle, o pojedine amandmane kompromisnim amandmanima. Ja sam, ako se dobro sjećam, kolegice Reda, kod vaših amandmana stavila znak plus. Hvala ti Evelin, ovdje, ovdje smo zaključili raspravu o ovoj temi. A bili ste doista jako brzi učinkoviti, sada ćemo imati jednu pauzu i ponovno ćemo se naći ovdje u četiri sata radi glasanja. Hvala lijepa.

tiče c'è Thank you. Hvala

Hvala. na komisija.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 čuje. Šta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

Any socialist wants to give me the voting list? ici Non, je vais mettre... Euh,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 Okay? Okay, colleagues, we start with a vote on the cross-border parcel. U redu, sada krećemo sa glasovanjem. Usluge prekogranične dostave paketa. Izvjestiteljica je Biljana Borzan. Da li ona ovdje? Hi, good. Do you want to take the floor? Okay. Hoćete li se javiti za riječ? Da, u redu. U redu, e, krećemo onda sa glasovanjem. Amandman 47, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 16, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na amandman 130, e, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman Hoćemo provjeriti glasovanje za amandman 130. Otvaram glasovanje. Check is closed. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada prelazimo na amandman 131 i 132 koji su identični za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada onda prelazimo na kompromisni amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada prelazimo na kompromisni amandman 18a. Jeste li ga našli? Za, protiv, suzdržani, usva se. Sada prelazimo na kompromisni amandman 19. Za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromisni amandman 19a. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 228, 229 e, za protiv suzdržani. Znači imamo kompromisni amandman 20. E, to glasujemo u bloku sa kompromisnim amandmanom 10 za protiv suzdržani usvaja se. Sada prolazimo na amandman 268, 273. To ćemo glasovati zajedno zato što su identični za, protiv, suzdržani, usvoja se. Ne, provjerit ćemo. Znači 268 do 273 otvoram. Zatvaram glasovanje. I usvaja se kompromisni amandman. Ne, ne, ispričavam se. Sada prelazimo na amandman 283. 285. Ispričavam se kolege. Za. Ne, ne, ne razmatra se. ne razmatre se zato što usvojeni su oni amandmani 268, 273 dakle 285 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 287 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na kompromisni amandman 23 u bloku sa kompromisnim amandmanom 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na amandman 46 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amandman 46. Zatvaram i on je usvojen. Amandman 48. I to je usmeni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 1 u uvodnim izjavama za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman Hoćete promijeniti? Ne, nitko nije to tražio, ali možemo provjeriti amandman 53. Otvoram glasovanje. Glasajte, molim vas. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromisni amandman. Oprostite, amandman 55. Za. Ne, 54 za, protiv, suzdržani. Odbija se amandman 55 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amandman 55. Zatvaram. Odbija se. Kompromisni amandman 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 3a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 se ne razmatra, znači prelazimo na amandman 67 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo 67. Usvaja se 18 prema 17 glasova. Amandman 68 za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni amandman 5 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 76 za protiv suzdržani provjerit ćemo 76. Zatvaram glasovanje, usvaja se. Kompromisni amandman 7. Ne. Idemo na amandman 83. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromisni amandman. U redu. Provjerit ćemo 83. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jednim glasom više. Kompromisni amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromisni amandman 10 se ne razmata, znači 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 12 znači za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 102 koji je identičan kao i 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 104 za, protiv, suzdržani. Mislim da ćemo morati provjeriti. Znači 104. Zatvaram glasovanje, odbija se. Amandman 101 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 105 i 106 koji su identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107, ne razmite se, 108 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjeravamo 108. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromisni amandman 13. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 14. O njemu ne glasujemo, nego idemo na amandman 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 115 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 116 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada ćemo glasovati u elektronskom obliku o cijelom e, izvješću. Otvaram glasovanje. i 28 naprama 6 glasova usvojen je, još dva suzdržana, čestitam izvjestiteljici. I sada kolege prelazimo na izvješće o europskim standardima, provedba uredbe 1025 kroz 2012, e, izvjestiteljica Marlen e, Imate riječ. E, kao prvo se želim samo zahvaliti našim izvjestiteljima u sjeni na njihovom doprinosu i sad ćemo glasovati kompromisni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromisni amandman 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 4. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 iz strana za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 5. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada prelazimo na amandman 11 eh, koji je uputio ITRE. Za, protiv, suzdržani, usvoje se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvoje se. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12 e, iz ITRA za... Ne, ne, smatra se da je on usvojen, ispričava se. Amandman 6 iz strana za protiv suzdržani usvoja se. Amandman 7 iz strana za protiv suzdržani usvoja se. Kompromisni amandman 9 za protiv suzdržani, usve se. Sada prolazimo na 22 e, iz ITRA za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 59 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjeravamo 59 e, i vidimo da je usvojen sa 19 glasova naprema prema 17. Sada prelazimo na amandman 8 iz strana za, protiv, suzdržani, usva Kompromisni amandman 10 za, protiv, suzdržani, usva Sada idemo na amandman 5 iz ITREA za, protiv, suzdržani, usva Kompromisni amandman 11 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 63. Tu imamo jedan dodatak. Dakle, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman. Hoćete provjeriti? 50, 63. Provjeravamo 63. Zatvaram provjeru. Odbija se. I sada prelazimo na kompromisni amandman 12 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 72 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 36 iz ITRA za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 iz strana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na ITRE 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 15. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na I3 42. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. strana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3. i strana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 76 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjeravamo amandman 76. zatvoran glasovanje i usvojen je. Amandman 77 za, protiv, suzdržani, usvoje se. 78 za, protiv, suzdržani, da provjerimo. Amandman 78. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 19 prema 17 glasova. Kompromisni amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvoje se. Prelazimo na kompromisni amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvoje se. I 327 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo ITRE 27 i zatvaram glasovanje. Usvojen je 18 prema 17 glasova. Sada prelazimo na ITRE 26 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. U redu provjeravamo amandman 97. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 98. Za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo kolege, e, stvarno e, je mala razlika u glasovima, pa dižite ruke visoko, inače ćemo sve morati provjeravati. Zatvaram glasovanje 17 na 17, znači ne razmatra se. Odbija se. 99. Za, protiv. Neki ljudi su glasali i da i ne. Znači odlučite se kolege. U redu, provjerit ćemo. Znači 99 provjeravamo. Dakle, zatvoran glasovanje 19 glasova za, usvojeno. 100 e, za, protiv, suzdržani, odbija se amandman. 101 za, protiv, suzdržani, usvoja se amandman. 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na amandman 106. Molim vas, pokažite svoje glasove za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada prelazimo na kompromisni amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na tran 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani odbija se i 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2, tran, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 123, za, protiv, suzdržani, odbija se. 124 za, protiv, suzdržani, odbija se. 125 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman provjeravamo 125. Zatvaram. Odbija se. Amandman 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni. Aha. 127 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na amandman 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeravamo 129. Zatvaram glasovanje i odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 133 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 je povučen, tako da prelazimo na 137 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada prelazimo na kompromisni amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 4 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromisni amandman 25 za, protiv, suzdržani, usva se. Sada prelazimo na amandman 149 za, protiv, suzdržani, usva se. 150 za, protiv, suzdržani, provjeravamo 150. And check is closed. I e, zatvoram provjeru, usvaja se. Sada prelazimo na 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 156 za, protiv, suzdržani, usvaja se. navodi, amandman 1 za, protiv. Morate dići ruke, ljudi. U redu, provjerit ćemo. To je brže. Amandman prvi. Zatvaram glasovanje i usvojeno je. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. I evo, neko želi da se provjeri u redu. Zatvaram glasovanje, usvojeno Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada idemo na amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbija se amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromisni amandman 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromisni amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16 za... Provjeravamo amandman 16. Zatvoram glasovanje. Odbio se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 17 i zatvaram. Usvaja se jednim glasom više. Usvaja se. Amandman 18 e, za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni amandman 31 za protiv suzdržani usvaja se. Sada prelazimo na amandman 23 za protiv suzdržani odbija se. Amandman A provjerit ćemo. Amandman 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman A, tran, za, protiv, suzdržani, usvaja se i sada glasujemo elektronski o cijelom izvješću. I usvaja se sa 34 glasa, dva suzdržana, nitko nije bio protiv. Čestitamo našem izvjestitelju i time sada završavamo glasovanje o ovom izvješću. I sada prelazimo na posljednje glasovanje. Molim vas za malo strpljenja, još samo kratko i dižite visoko ruke. Imamo ovdje izvješće o dužem životnom vijeku proizvoda, pretnosti za potrošače i poduzeća. Izvjestitelj je Pascal Durand. Pascal, želiš se javiti za riječ? Ne, u redu je. Po redu, krećemo. Počinjemo. Kompromisni amandman 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis je amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 4a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na kompromisni amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 8 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 124 za, Protiv? Suzdržani? Otvoram glasovanje. Amandman 124. And it is adopted 19... Usvaja se 19 glasova za, 16 protiv. Idemo na amandman 125 koji se ne razmatra. 127 za, protiv, suzdržani, provjera. Amandman 127. Zatoram. Odbija se jednim glasom razlike. Kompromisni amandman 11. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 143. Za, protiv, suzdržani, provjera. 143, Zatvoram glasovanje. Usvaja se opet razlikom jednog glasa, 17 naspram 16. Amandman 144. Odmah otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se opet 18 naspram 17 glasova. Otvaram glasovanje ni o čemu. Dakle, kompromisni amandman 13 za, protiv, suzdržani usvaja se. 151. je povučen. Kompromisni amandman 14 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 168 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 172 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 17a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 205. Otvoram glasovanje. 205. Zatvaram. Odbija se jednim glasom razlike, 18 naspram 17. Amandman 206? Ne. bili su skupni, dakle 207, otvoram glasovanje. Imam pravo. Uvijek. Odbija se. 20 naspram 15. Amandman 209. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromisni amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 20 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. A Amandman 224. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 17 nasprav 17. 225. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se, isti rezultat. NV3. Nažalost, ne možemo skupno. NV3 za, protiv, suzdržani, odbija se. NV1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV8 za, protiv, suzdržani, provjera, NV8. Usvaja se, 19 sprem 15 glasova, NV9 za, ne, ne razmatra se, NV10 za, protiv, suzdržani, odbija se. NV12 se ne razmatra, NV15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. MV16. NV16 da, protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo skupno, ako se slažete, od 16 do 26 NV. Slažete li se? Ne. Onda NV17 za, ne, ne skupno, idemo pojedinačno. NV17, otvoram glasovanje. Vote is closed Usvaja se jednim glasom razlike. NV19, isto otvoram glasovanje. Male su razlike. Odbija se. NV20, otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Istim brojem glasova. MV21. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Mala razlika. MV23. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. MV25. Otvoram glasovanje. Dakle, zatvaram. Odbija se. Jedan glas razlike. Envi 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvoja se. nv 27. Za. Protiv. Suzdržani. Usvoja se. Envi 31. Za. Protiv. Suzdržani. Usvoja se. nv 36 Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. nv 38 otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. NV39, otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kolege, možemo li od 40 do 49 skupno? Ne. Idemo pojedinačno MV40, otvoram glasovanje. Zatvaram, odbija se. NV41, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvoja se. NV46 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 47, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. NV 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 49, otvoram glasovanje. Za, ja, ispričavam se. Zatvoram glasovanje i odbija se jednim glasom razlike i idemo sada na citate. skupno, 18 do 22, slažu se svi? Ne, odnosno od 1 do 3. Ne, onda idemo pojedinačno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se 2 za, protiv, suzdržani, odbija se 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodne izjave. Otvaram glasovanje uvodna izjava četiri, odnosno amandman četiri. Usvaja se. Amandman peti, Otvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman šest, Uvodne izjave. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman 7, uvodne izjave, otvoren glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman 8, uvodne izjave, otvoren glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 9, uvodne izjave, otvoren glasovanje. Ne razmatra se, ništa. Dakle, NVB e za Ne razmatra se isprike predsjednice. Dakle, imamo amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 12. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 13. Ne razmatra se. Amandman 18. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. NVA. otvaram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. NVJ. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. NVL za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se jednim glasom razlike. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31, otvoram glasovanje. Zatvaram, odbija se. 32, otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 17 naspram 17. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, u se. Amandman 34 odbran glasovanje. Zatvaram. Odbija se jednim glasom razlike. Amandman 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 36. Otvaram glasovanje. Closed and it is rejected. Zatvaram. Odbija se. Amandman 37. Za. Protiv. Sudržani. Odbija se. 38. Za protiv, suzdržani, odbija se. 39, otvoram glasovanje. Usvaja se, amandman 40, otvoram glasovanje. Zatvoram, odbija se. 41, otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 42. Otvoram glasovanje. 42. Zatvaram. Usvaja se. 43. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Osvaja se. Amandman NVC. Otvoram glasovanje. NVC. odbija se. NVD e za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVE za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVF, otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. NVG za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVH za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVI za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVK, otvoram glasovanje. Odbija se jednim glasom razlike. NVM za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVN, otvoram glasovanje. Usvaja se. NVO za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVP za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVQ za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje, 34 glasa za, 0 protiv, 1 suzdržan. Čestitke izvjestitelju i sada time smo završili glasovanje za danas. Molim vas da ostanete još malo s nama. Sastanak još nije gotov, idemo dalje. Evo, samo molim koordinatore da budu ljubazni i ostanu.